dnevnog reda, dakle zaključci Europskog vijeća održanog 17. i 18. prosinca 2015. Riječ ima predsjednik Europskog, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupnici, gospodine predsjedniče, u prosincu smo raspravljali o velikim krizama koje su pogodile Europu tijekom 2015. Bilo da je riječ o izbjegličkoj krizi, reformi monetarne unije, Brexitu. U svim ovim raspravama postignuli smo određeni napredak koji međutim još nije dovoljan. 2016. će također biti u znaku ovih izazova. Naša zajednica prolazi kroz stres test, a ono što je najveći izazov je danas se testira na svim mogućim frontovima u isto vrijeme. Danas želim jasno i glasno reći da neću imati odmora dok ne pronađemo odgovor na sve ove izazove. Naša snaga proizlazi iz našeg zajedništva. I zato će održavanje Europske unije biti moj glavni cilj u tijekom 2016. Uvaženi zastupnici, dozvolite mi da se na početku pozabavim migracijom i izbjegličkom krizom. Kao što se sjećate, Tijekom niza mjeseci, još od samog početka izbijanja izbjegličke krize, zagovarao sam činjenicu da nema alternative zaštiti granica. To je uvjet bez kojeg se ne može e, u stvaranju učinkovite politike migracija. Ukoliko ne možemo na adekvatan način štititi evropske granice, nećemo uspjeti kao e, politika, kao, politika zajednica. Međutim, nakon sastanka vijeća možemo biti optimističniji. Rasprave su se koncentrirale ka jačanju kontrole vanjskih granica. Svi lideri su se složili da zaštita Schengena podrazumijeva i donošenje teških odluka. Zato smo se odlučili e, brzo analizirati prijedlog Komisije za jačanje vanjskih granica, uključujući i ideju Europske granične službe. To je prioritet nizozemskog predsjedništva i trebali bismo e, postići sporazum u tom pitanju do lipnja. Odluka Grčke da prihvati e, akcijski tim za brzo djelovanje na svom teritoriju također je znak da krećemo u dobrom pravcu kada je riječ o zaštiti vanjskih granica unatoč političkom napretku moram priznati da postoji e, neispunjavanje brojnih preuzetih obaveza, dakle analiza, premještanje i povrat e, migranata. Akcijski plan s Turskom, iako je obećavao, tek treba ispuniti svoje zadaće. Dijelim osjećaj koji je iskazao premijer Rute da, ne, da imamo dva mjeseca da uspostavimo kontrolu. Statistike tijekom razdoblja oko Božića nisu hrabrujući, imamo 2000 dolazaka u Europsku uniju po danu prema podacima Frontexa. Vijeće, sastanak vijeća u ožujku će biti posljednji trenutak u kojem ćemo vidjeti djeluje li ova strategija. Ukoliko to ne bude slučaj, trpit ćemo velike posljedice kao što je urušavanje Schengena. Dakako, to nije ugodno, te zato molim da zemlje članice počnu provoditi u potpunosti ovu strategiju. Uvaženi zastupnici, sada bih rekao nešto o jedinjenoj kraljevini. U prosincu smo održali mm, kvalitetnu raspravu o tom pitanju. Primjer Cameron je iskazao svoje stajalište, prije svega kada je riječ o socijalnoj skrbi i slobodi kretanja. On je izrazio otvorenost ka alternativnim rješenjima ukoliko ona postigne željeni cilj. Lideri zemalja članica su se pozabavili raznim pitanjima i pokazali dobru volju za pronalaženje kompromisa. I upravo na osnovu te pozitivne rasprave odlučili smo zajedno pronalaziti rješenja u sva četiri pitanja kojima, koje nam je istaka, istaknuo premijer Cameron. Odnosi sa eurozonom, suverenost, konkurencija, dakle sloboda kretanja socijalne politike. Kako raditi dakle, na svim ovim područjima, postići napredak? Naše ljudi upravo sada rade na tim pitanjima kako bi što prije pronašili rješenje. U veljači na sastanku vijeća ja ću iznijeti konkretne prijedloge Ujedinjenoj kraljevini koje će doći u ime dakle, svih europskih lidera. Još jednom želim naglasiti da sam od samog početka ovih pregovora vrlo jasan. Neće biti kompromisa o temeljnim pravima, kao što su nediskriminacija i sloboda kretanja. Međutim, istovremeno ću učiniti sve što je u mojoj moći kako bismo pronašli zadovoljavajuće rješenje i za britansku stranu. od danas rezultat referenduma je vrlo neprevidljiv, više nego u prošlosti. Vrijeme je od izuzetne važnosti. I zbog toga ću naporno raditi da se postigne ovaj dogovor već u veljači. To neće biti jednostavno, ali mislim da je još uvijek moguće. Uvaženi zastupnici, Europsko vijeće je raspravljalo i o protiv terorističkom djelovanju u svjetlu tragedije u Parizu. Ovi grozni napadi samo su još više pojačali našu volju na borbu protiv terorizma. Lideri su se složili sa operacionalizacijom i dijeljenjem informacija o stranim borcima, foreign fightersima, putem Schengena i Europola, kao i među nadležnim tijelima samih zemalja članica. Sigurnosne službe trebaju zajednički analizirati prijetnje ukoliko će to pomoći da se spriječe napadi. Europol je već istaknuo veću razmjenu informacija o stranim borcima putem svog novog centra u kojem gotovo svaka zemlja članica unosi svoje podatke. Bez spremnosti i prave suradnje ne možemo pobijediti ove neprijatelje i vjerojatnost napada ostaje visoka. Ja pozivam sve zemlje da u potpunosti surađuju. Dragi kolege, Europsko vijeće je bilo prilika za lidere da ocjene e, stanje napretka u izgradnji energetske unije. Zabilježili smo značajan e, napredak u interkonekciji između država kada je riječ o tržištu plina i električne energija Kada sam predložio kao poljski premijer koncept energetske unije, upravo to je bio jedan od mojih najvećih ciljeva. drago mi što vidim napredak, međutim i dalje je potrebno učiniti više. Europsko vijeće je zatražilo da se izradi odgovarajuće zakonodavstvo, te da se pojača transparentnost tržišta plina. Govoreći o energetskoj uniji, održana je rasprava o Sjevernom toku broj 2. Neki su vrlo kritizirali taj projekt. Također raspravljali smo o uvjetima koje se moraju ispuniti za velike infrastrukturne projekte. Ponovili smo da svaka nova infrastruktura mora biti u skladu sa ciljevima energetske unije te da se svaki projekt mora uskladiti sa europskim zakonodavstvom, uključujući treći energetski paket. Ovo su jasni uvjeti za primanje pomoći od europskih institucija u svakoj zemlji članici. Pravne pomoći, financijske pomoći i tako dalje. Sada je sada vrijeme da djeluje Europska komisija i oni idu u njihovo, njihovo djelovanje idu u sličnom pravcu kao što je ono Europskog parlamenta. Čestitali smo također predsjedniku Olandu na uspješnom ugošćavanju konferencije COP21 na kojoj su postignuti globalno obvezujući klimatski ciljevi. Mi smo zatražili od zatraženo od komisije i od vijeća da u potpunosti ocjeni što pariški sporazum znači za naš energetski i klimatski miks. I konačno, ali ono ne manje vrijedno, Evropski, Evropsko vijeće bavilo se gospodarskim izazovima. Lideri su ponovili da će nastaviti raditi na dobrošetku ekonomske i monetarne unije na osnovi izvješća pet predsjednika. Iako je Europu preplavila izbjeglička kriza, ne možemo si dozvoliti i čekati sa reformama. Čekaj. I upravo u tom duhu ministri žele brzo nastaviti sa svojim djelovanjem u nizu područja koje obuhvaćaju i bankovnu uniju. Vijeće također naglasilo važnost produbljivanja jedinstvenog tržišta ključnim područjima. Mora se također nastaviti gradnja kapita, unija tržišta kapitala i jedinstveno digitalno tržište. Konačno raspravljalo se i o alarmantnoj retorici koja se tiče budućnosti Europe. Pesimizam nam neće pomoći da pronađemo odgovore na potrebe Europe. Mi moramo biti realistični i samouvjereni kada je riječ o našim vjerovanjima i vrijednostima. Arnold Stoinbis je rekao da civilizacija umire od samobojstva, a ne kao ubojstva. Europa je jača nego što mnogi misle i dalje imamo mandat i moć da učinimo sve ono što je potrebno. Hvala lijepa, hvala gospodine predsjedniče. Hvala vam, gospodine Tusk. U ime Europske komisije riječ ima predsjednik Juncker. Gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Europskog vijeća, dame i gospodo. Nakon ovih biranih riječi gospodina Tuska, ukoliko bih morao ukratko rezimirati zaključke posljednjeg sastanka Europskog vijeća, onda bih izdvojio dakle monetarna pitanja, vanjsku politiku i rekao da sve ovo savršeno odražava Europu koja se nalazi u više kriza istovremeno. Govorili smo o grčkoj krizi, izbjegličkoj krizi i drugim krizama zapravo se Europa nalazi u kontekstu više, više kriza koje su istovremeno, koje su vrlo složene, koje dolaze izvana i iznutra, i koje djeluju istovremeno. Jasno da se nalazimo u teškoj situaciji i da to traži od nas i da nadiđemo nacionalne egoizme i da se vratimo početnim elementima evropskih, Evropske unije. Moramo pronaći evropski odgovor, solidarni odgovor na ove brojne krize pred kojima se nalazimo. To možemo učiniti i to moramo učiniti zato što samo više evropske solidarnosti može omogućiti pojedinim zemljama članicama da, da izađu iz krize. Potrebno je zadržati ono što smo do sad imali, primjerice unutarnje tržište, odnosno šengenski prostor. To je neophodno, iako želimo ovdje uvrstiti neke elemente koji su potrebni za dovršetak ovih projekata. Komisija je predstavila već sve potrebne elemente kako bismo se učinkovito nosili sa izbjegličkom krizom. Da su ih zemlje članice realizirali danas bi naša situacija bila nešto bolja. Naime, kada čujem da nema europskog odgovora na izbjegličku krizu, sam sebi kažem to je istovremeno točno i krivo. Krivo zato što je komisija dobro radila. Dali smo europski odgovor, a istina je zato što ovaj odgovor neće biti učinkovit i konkretan sve dok sve zemlje članice ne pređu sa riječi na dijela. Neki su vrlo brzi u svojim kritikama Unije, Brisela, kako to vole nazivati, umjesto da se sami pogledaju u zrcalo i ustvrte da su i oni Brisel, da su to i zemlje članice, da su to vlade i da nedostatak djelovanja Unije je često posljedica i neispunjavanja zajednički preuzetih obaveza. Kada vijeće nešto odluči, onda je na zemljama članicama da ubrzaju stvari i da se premještanje i preseljenje pretvori učinkovit instrument kako bismo na uredan način nastavili sa uspješnim upravljanjem izbjegličkom krizom. Moramo brzo napredovati u realizaciji europskih snaga koji će obuhvatiti obalnu stražu i čuvanje granica. Potrebno je zajedničko upravljanje zato što ukoliko to ne učinimo, Schengen neće preživjeti. Europa zatvorenih granica, to je nešto što današnji mladi ne poznaju. To je nešto do čega ne smije doći. Govorimo o generaciji Erasmus, internetu. To su sve stvari koje, na kojima moramo na kojima moramo računati. Imamo velik broj e, radnika koji svaki dan prelaze granice kako bi išli na svoje radno mjesto. Pa što onda znači zatvoriti Schengen? To oni više ne bi mogli činiti. Prijevozne također tvrtke ne žele gubiti financijske mogućnosti. Ne bi pretrpili veliku štetu zatvaranjem granica. Imamo 20 4 milijuna putovanja svake godine koji se ostvaruju u Europi. Imamo velik promet, veliki prekogranični promet, sve to je sve to stoji određenu svotu i ne Schengen bi bilo nešto izuzetno skupo, to bi strašno naštetilo stvaranju radnih mjesta i rastu. Dakle, moramo učiniti sve što je moguće kako bismo zaštitili Schengensko područje i jasno to obuhvaća i odgovarajuću europsku politiku kvalitetnog upravljanja zakonitim migracijama. I zato će komisija uskoro predstaviti svoje prijedloge vezane u zakonitu migraciju, to je revizija sporazuma iz Dublina za tražitelja azila. Gospodine predsjedniče, kada govorimo o kontekstu i o granicama, nije dovoljno predstavljati samo naše stajalište. Moramo vidjeti kakva je optika naših susjeda i nije zato dovoljan tek jedan sastanak na vrhu. Važno je svakodnevno raditi konkretno sa osjećajem za detalje. Dakle, govorimo o važnim zajedničkim sustavima, sustavima registracije izbjeglica i zajedno s Turskom radimo upravo na tome i Turska je tu načinila neke prve korake u, stvaranju, u ostvarivanju ovog plana. Primjerice, uvedena je obaveza za sustav viza za treće zemlje i obećali su da će otvoriti svoje tržište rada za izbjeglice iz Sirije. To su sve važni koraci, međutim, mnogo posla je još pred nama kako bismo ograničili ovaj, ovaj migratorni pritisak. To traži od nas cjelovita rješenja i brza rješenja. Vidjeli smo povijesni sporazum o klimi koji je pokazao evropsko, evropsku sposobnost vodstva na globalnoj razini. Taj sporazum je obvezujuć i ambiciozan i to je nešto smo mi postignuli. Međutim, pravi posao tek sad počinje. Komisija sada ocjenjuje Pariški sporazum, kako bismo mogli vidjeti koji su sljedeći koraci. U međuvremenu zemlje članice će nastaviti ispunjavati preuzete obaveze. Što se tiče Ujedinjene kraljevine i njenog odnosa sa Evropskoj unijom, Europsko vijeće pomoglo konstruktivnu raspravu, dakle ova četiri elementa od kojima su govorili britanski kolege, ja ću naglasiti ono što sam tada izrekao. Niti jedan od tih sektora nije jednostavan i nešto čime se lako baviti. Međutim, komisija je pravedna prema Britaniji. Unija je jaka sa Britanijom i Britanija je jaka unutar Unije. I zato mislimo da je dogovor koji tražimo mora biti pravedan sporazum i za Europsku uniju. Komisija radi zajedno sa kolegama i predstavnicima vijeću upravo u tom pravcu. gospodine predsjedniče, zaključio bih s time da bih odao počast još jednom radu Europskog parlamenta. Evo godinu dana posjećujem ovu instituciju i naše zajedničko djelovanje dovodi do dobrih rezultata ovaj parlament je pomogao komisiji da postignemo dobre rezultate kada nam je potrebna fleksibilnost, brzina za naše nove prijedloge. Parlament je uvijek bio tu i ispunio svoju zadaću. Uvjeren sam da ćemo nastaviti u istom tom duhu iduće godine i ove godine i idućih godina. Vielen Dank, Hvala lijepa. U ime EPP-a eh, dajem riječ gospodinu Weberu. Predsjedniče kolege, kada pogledam unatrag, mislim da mnogi građani eh, gledaju sa e, e, stremom e, mnoge gospodarske izazove, mnoge krize koje smo čuli kako su ih opisali gospodin Tusk Juncker, no međutim na početku ove godine želim se vratiti ono što smo rekli na plenarnom zasjedanju prosincu. Trebamo pogledati na naše uspjehe, trebamo ohrabriti ljude i reći da možemo biti uspješni u Europi. Imamo Riku Makarini, vrlo sam bio ponosan što sam europski političar kada sam čuo E, da je predstavnica Europske unije uspjela sa e, iranskim dijelom, to je svakako uspjeh. E, to je ogroman europski uspjeh, hvala vam lijepa tiskovna konferencija predsjednika komisije u petak je bila ta gdje smo čuli brojke za Junckerov plan. E, tisuće poduzetnika u Europi imaju koristi od milijardi koje smo mi osigurali e, e, i tu smo postigli veliki uspjeh pa je važno da se toga sjetimo kada želimo uvjeriti ljude o našim vrijednostima. U prosincu smo isto tako imali raspravu o Velikoj Britaniji David Cameron je na vijeću iznio ideje e, e, u vrlo pozitivnom smislu. Tu je bilo puno uspjeha. E, mnoge ideje koje je David Cameron iznio su ideje koje bi mogle pomoći napretku Europe ako ih se zajedno budemo rješavali. Ono što je ono rekao o konkurentnosti, inovacijama, boljoj regulaciji velike stvari su velike stvari a male male dobio je u tome punu potporu e, kluba epp a p-a. nadamo se da će to biti uspješno no bit će teže kada ćemo govoriti o zloporabi socijalnih službi epp ne može prihvatiti ono što se govori o diskriminaciji protiv europskih građana to je nešto u čemu isto tako trebamo uspjeti u rješavanju toga u raspravi u Londonu govore o sve e, bliže uniji, bliske uniji, e, shvaćam njihove zabrinutosti e, kada treba prenijeti ovlasti na Brisel, to je kritična rasprava, ali kad čujemo tu raspravu ja mislim da ljudi trebaju ipak malo bolje pogledati tekst sve bliže zbliženija unija ljudi, a ne Brisela E, to je savršen opis zamisli cijele Europe e, nakon strašnih ratova koje smo vodili na ovom e, kontinentu trebamo imati sve bližu Europu ljudi, naroda. Mislim da taj tekst treba detaljno pročitati u toj raspravi o Ujedinjenoj kraljevini jer to je zapravo jedna jako dobra lekcija o tome što vidimo nakon onih strašnih ratova. A tu je i pitanje, veliko pitanje migracija. Za nas u EPP-u mi ćemo reći ako e, se vodi rat u Siriji, ako je pedeset tisuća ljudi umrlo, onda e, e, mora moramo pomoći zapravo ne možemo reći da ne možemo pomoći to nije prihvatljivo no brojke koje vidimo u mnogim područjima su predstavljaju izazov one su vrlo visoke i moramo se vratiti na održive brojke u dugoročnom razdoblju u ime svog kluba želim reći kako pozdravljamo E, e, tekstove koje je iznijela komisija e, predsjedniče mislimo da ćemo brzo moći rješavati te tekstove tako da vidimo da vi isporučite rezultate dragi kolege je e, jedan milijun e, ljudi koje je došlo u moju zemlju, Njemačku, e, od njih 40% su sirici, samo 40%. Stoga se moramo pobrinuti da oni koji nemaju nikakav razlog za napuštanje svojih domova ne budu prihvaćeni u Europi, da ih se pošalje natrag, da ih se vrati. A drugo što moramo učiniti E, pogledali smo što se dogodilo u Kelnu e, na Novu godinu. Moramo e, zaštititi ljude, ali svakako je jasno da oni koji prekrše zakon, koji postupaju protiv tradicija, koji ne prihvate način na koji se postupa sa ženama u Europi, oni također ne prihvaćaju uvjete pod kojima su naši gosti i moraju ih se vratiti tu je još jedna stvar, moramo pomagati u zemljama porijekla. Evo, to je sada jedan apel upućen vijeću, predsjedništvo financiramo e, e, e, Tursku, dajemo novac u Turskoj iz Europe, Europski parlament mora izmijeniti te stvari. Mi vidimo kako Italija nije pripremljena ili ima pripremljena je da ima protiv tu djelatnosti e, za prijenos novca, a to smanjuje vjerodostojnost Europe. Stoga bih eh, apelirao na vas eh, moramo eh, pogledati takvo ponašanje takav stav ono šteti naše vjerodostojnosti i zbog gubitka vjerodostojnosti vidimo populizam u europi ne smijemo samo davati obećanja jer je nepostojanje vjerodostojnosti osnov za populizam ajmo to riješiti. two thousand and gospodin grapini vam je postavio pitanje gospodine weber možda se sjećate da sam vas e, u petak e, da sam vam postavila slično pitanje vi nam stalno dajete savjete i govorite velike riječi, no ne mislite li da je ono što ste upravo rekli o migracijskoj politici, izbjegličkoj politici, da je e, to gospođi Markos trebalo biti na umu od početka. Sada ona govori uvjetim, gospođi Merkel od početka, sad govori uvjetima o poštovanju naše kulture i tradicije, ali to nije bilo tamo od početka. Je li bilo u pravu? mislim da svi moramo e, razmotriti na koji način se bavimo sa pitanjem migracija ako je pedeset tisuća ljudi ubijeno u građanskom ratu u Siriji, a četrdeset tisuća je napustilo tu zemlju zato što je tamo rat, i se bacaju bombe, tada svi u Europi moraju biti na razini svoje odgovornosti i reći mi smo kršćanski kontinent, ljudi koji bježe iz tih područja mora im se pomoći. To je glavna stvar. Mislim da bi ljudi u Poljskoj e, to vrlo jasno trebali čuti. U Europi postoji granica onoga što možemo osigurati, imamo brojke kojih se moramo držati, moramo definirati što smo sposobni pružiti i e, to moramo na široko raspraviti. Hvala. E, za SID, gospodin Guerrero Salon, hvala lijepa. Zaključci prošlog vijeća stvorili su određenu količinu e, nerazumijevanje pogrešnog tumačenja ne zato što nismo donijeli odluke ili zato što se niste sporazumili o nekim pitanjima to ste učinili o važnim pitanjima kao što je migracija terorizam monetarna unija no problem je u tome da kada pogledamo zaključke iz lipnja iz listopada ili sa neformalnih sastanaka u rujnu i studenom tada se jako dobro treba gledati kako bi se uvidjelo e, da to nisu isti zaključci i dakle još jednom e, moramo e, primijeniti isti proces vijeće priprema i predlaže donose se odluke na sastancima vijeća države članice kad se vrate u svoje glavne gradove jednostavno zanemare ili ne izvrše te konkretne odluke koje je donijelo vijeće to je e, Sizifov posao, taj začarani krug koji se stalno ovdje primjenjuje. Terorizam je isto tako nešto e, gdje nismo našli rješenje za pitanje razmjene informacija. Jutros je gospodin Juncker rekao e, nešto kao da smo u 2001. godine nakon napada na blizance u Njujorku isto tako u prijedlogu koji je danas gospodin juncker e, najavio u borbi protiv terorizma je slično nešto e, kao prvo nemamo hotspotove e, što se tiče migracije koji funkcioniraju nemamo nužnu organizaciju a i moralna klima entuzijazam ne postoji u europskoj uniji u odnosu na prijedloge komisije trebamo ulaganja kako bismo smanjili nejednakost ali ni toga nema Evo, dakle, još uvijek je Sizifov mit nešto što nas je osudilo na to da se stalno vraćamo na početnu točku. E, mi kojeg ste upravo citirali, dakle, ako ne izbjegnemo svoje samoubojstvo, tada ćemo sigurno upasti u začarani Sizifov e, krug, a to će biti politička smrt. A sada gospodin Van, van Hvala lijepa predsjedniče. Prečesto se Europska unija čini kao da se e, više bavi pronalaženjem e, svoje uloge i institucionalnim samoodržavanjem e, pokušava učiniti previše a na koncu učini premalo ili pogorša stvari. ustvari mnogo problema ekonomskih političkih sigurnosnih posljedica su vlastitih politika europske unije pozdravljamo podršku drugih država um, i razumnih zastupnika u ovoj kući uh, za podršku reformama našeg premijera prilika za promjenu uh, treba nešto što treba uh, biti entuzijastički um, uzeto građani naših zemalja ne žele sve bližu uniju žele nacionalne vlade koje njima odgovaraju za svoje postupanje žele europsku uniju koja manje košta koja svoje resurse se djelotvornije troši žele europsku uniju koja e, uklanja birokraciju e, i prepreke trgovini konkurentnosti i koja se brzo kreće prema sklapanju e, ugovora o slobodnoj trgovini sa zemljama kao što je indija i sa transatlantskim partnerima. svakako ne žele da im se cijela priroda zemalja E, izmijeni e, nekontroliranim dolaskom ljudi iz drugih kultura i sasvim jasno da naše zemlje moraju moći prilagoditi svoje e, ono što im koristi i i suspendirati pravila Europske unije iz razloga javnog poretka i nacionalne sigurnosti. Trebamo vidjeti koliko je razumna politika e, e, Davida Camerona prema izbjeglicama. Treba rješavati problem na izvorima, pomagati onima u izbjegličkim e, kampovima i prihvaćati ograničene brojeve najranjivijih. Možda komisija treba naći načine kako bi se ograničili čimbenici kako bi E, se primjenjivala međunarodna pravila kao konvencija o izbjeglicama kao što je rekao gospodin weber većina izbjeglica ni ne dolazi iz sirije terorizam je zasebna stvar od migracije iako nisu potpuno nepovezani pozdravljamo e, sporazum o PNR-u, to je e, važan preokret, ali još moramo ići dalje od toga. E, dosta suradnje koju žele ljudi najbolje se odvija između naših nacionalnih policijskih i sigurnosnih agencija. Hvala lijepa, gospodin Van Orden, odnosno za liberale gospodin Verhofstadt. Malo sam se okljevao sudjelovati u ovoj raspravi jer toliko puta je evo ponavljamo gotovo peti puta vodimo potpuno istu raspravu slažem se s gospodinom guerrerom e, on je e, iskoristio vrlo točnu usporedbu sizifov da trebamo europsku obalnu i e, graničnu stražu a gdje je ona? mjeseci su prošli od kad je komisija dala vijeću taj prijedlog i još uvijek to čekam a svi znaju da je to prva stvar koju trebamo napraviti registrirati pratiti osigurati naše vanjske granice kada čujem gospodin van ondera da hvalite politiku gospodina camerona izbjeglicama odite možda sa mnom ili sa nekim drugim volonterima u te kampove u Kaleu i u Dunkerku gdje žive u blatu, trudne žene, djeca, ne dopušta im se ulazak u Britaniju, a njihove obitelji žive u Britaniji, a njima se ne dozvoljava da uđu u Britaniju. I to je takozvana otvorena politika konzervativne vlade, mogu vam reći da je to sramota kada odete tamo i kada vidite u kakvim okolnostima ti ljudi moraju živjeti, jer lako je, lako je govoriti o južnim granicama Europe, ako gledate ono što se ako gledate ono što se događa na zapadnim granicama Europe mene je strah mene je strah da nakon svega toga više e, nemamo schengen koji se primjenjuje u danskoj u švedskoj u austriji u sloveniji u mađarskoj i sve e, e, što će se dogoditi ako to sutra njemačka napravi to bi mogao biti kraj schengena to bi mogao biti kraj Europske unije. Dobro, to je ono što hoćete. Dobro, to hoćete. Hoćete se vratiti u svoje britansko carstvo koje više ne postoji. Ali stvarnost je malo drugačija. Stvarnost je takva da danas e, sve to se raspada zbog e, toga što države članice ne donose odluke. E, nije europska unija ta koja ne donosi odluke nego vijeće se ne, nebrojeno puta sastaje i donose odluku o europskoj granici obalnoj straži migracijama gospodarskoj politici novom sustavu azila o e, sustavu premještanja, e, obvezatnog premještanja i preseljenja. A što se događa? 290 e, ljudi je službeno premješteno od šezdeset tisuća koje je predložila Europska komisija. Svi to znaju. Svi znaju da je i čak to lažno jer ustvari imamo milijun ljudi već u Europskoj uniji dakle potreban je novi sustav dakle ja vas molim gospodine Task morat ćete održati e, održat ćete izvanredni sastanak na vrhu e, ja e, predlažem izmjenu napravite jedan izvanredni summit o izbjegličkoj krizi ovo drugo može čekati do ožujka ili travnja mislim da je najhitnija stvar koju sad treba rješavati da se konačno države članice donesu odluke o svakoj od četiri točke koja je potrebna sustav premještanja imigracije novi sustav azila istovremeno prvo što treba napraviti a to je europska e, e, e, obalna i granična straža čini mi se da je to to je puno važnije od cijele ove rasprave o brexitu jer to bi možda bio izlaz za brexit možda će, možda će britanija ostati u europskoj ali možda ostanemo bez europske unije ako tako nastavimo. So, herr verhofstadt jetzt die freie auswahl an äh, Gospodine e, ljudi vam žele postaviti cijeli niz pitanja. E, ali evo, ljudi iz e, Jukipa vam žele postaviti pitanja, ali moramo ipak ići nekim redom. Gospodin Betan je bio prvi koji vam je htio postaviti pitanje. Izvolite. Gospodine Ferhofstadt, mi dolazimo iz sasvim drugačijih e, polazišta, no uvijek e, uživamo u ovome što vi govorite i to poštujem zato što vi govorite jasno, pošteno i logično. No, vaša politika je sasvim drugčija onoga što ja vjerujem, jer vi vjerujete u e, bliskiju integraciju i vi znate što zapravo znači ta bliskija unija ali ja to ne e, prihvaćam. No, moje pitanje je ovo. Kada održimo referendum u Britaniji, hoćete li vi doći i e, zalagati se, iznijeti svoje argumente za ostanak Velike Britanije kako bismo jasno shvatili o čemu se tu radi. E, prihvaćam poziv. ali gospodin Farage se prvi nasmijao, njemu se to sviđa. On bi htio da se o tome vodi rasprava, ali e, moramo malo dublje ići u to rezoniranje. Kako će biti stanje gospodarstva Velike Britanije bez toga da budete dio unutarnjeg tržišta? E, koja će biti težina sitija ako se više neće moći trgovati u euru. 70 do 90% sve trgovine u sitiju se odvija u euru. Mislim da Britanija treba ostati dio Europske unije i zaista je ludo pomisliti da možete ići nazad, vraćati se dalje u prošlost jer to nije put ka globaliziranom društvu budućnosti. Hvala. A sada e, ispred goje kolegica Zuber. U srcu e, odgovora E, vijeća na izbjegličku krizu nalaze se nalazi se zapravo snaživanje mehanizma za izbacivanje tih ljudi, e, zato što povećani broj izbjeglica po njihovom rezoniranju predstavlja prijetnju, e, odnosno treba izbaciti sve one koji ne traže azil. Govori se o hotspotovima koji će omogućiti brže izbacivanje izbjeglica iz Europske unije. Znači treba ih identificirati i kroz te operacije vraćanja koje zapravo znače operacije izbacivanja, protjerivanja. Dajemo novce Turskoj e, a zato da bi oni zadržali izbjeglice na svom teritoriju, a tko zna u kakvim uvjetima će oni tamo živjeti u smislu digniteta i prava. Problem je u tome da je Europa stvorila situaciju koja se perpetuira eh, njenim uplitanjem u situaciju u Sjevernoj Africi i na Bliskom istoku. Vijeće je trebalo umjesto toga odlučiti da Frontex i Europol eh, da im dade ovlasti na planu unutarnje sigurnosti. Trebamo eh, prihvatiti te ljude, a uopće se o tome niti ne govori u zaključcima. Trebamo stvoriti legalne, sigurne puteve kojima će se oni kretati jer će to biti prava, pravo humanitarno rješenje. Hvala. Sada ispred zelenih gospođa Lunaček. Hvala. Predsjedniče, kolege, dame i gospodo, e, gledatelji, u prosincu smo na samitu barem čuli e, neki, neku kritiku vlada koje su rekle da ova, ova rješenja za izbjeglice ne djeluju i da treba to poboljšati. No ovo što smo čuli danas, mjesec dana kasnije, pokazuje da upravljanje krizom, izbjegličkom krizom i dalje nije uspješno i da je došlo do katastrofe. Takozvani hotspotovi uopće ne funkcioniraju. Raspodjela tražitelja azila ne funkcionira. 60 od 60 tisuća koji su trebali biti razmješteni, e, zapravo samo malo više od stotinjak je razmješteno. Mi u Europskoj uniji trebamo ostaviti dojam da, ostavlja, da možemo postići rješenje i slažem se s gospodinom Perhofštatom da e, bismo trebali napraviti summit na kojem će članovi vijeća reći da mi kao Europa smo ujedinjeni. Nismo e, mi Europa u Briselu. Mi svi e, predstavnici naših vlada su Europa i mi možemo naći rješenje, inače e, ćemo ponovno imati granice unutar šendenskog područja, a to je e, katastrofa. To je znak neuspjeha i onda će nacionalne države vidjeti taj korak natrag koji su, do kojeg su same doveli kritiziram Austriju. Savezna vlada tamo kaže da se radi o jednoj ciničnoj igri sa izbjeglicama, što je veći pritisak na granicama i u Grčkoj. To ćemo mi e, više tražiti ta cinična europska rješenja, a mi trebamo e, europska rješenja i to, gospodine Tusk, morate osmisliti na sljedećem samitu. Brexit može čekati. Hvala, gospođo Lunaček. A sada, gospodin Faraž, ispred FDD-a. E, zaista će mi biti drago da vođa liberalnog kluba e, dođe u Veliku Britaniju, da se zalaže e, protiv Brexita. Vi se zalažete za Ujedinjene države Europe i siguran sam da će Lib članovi stranke liberalnih demokrata u Velikoj Britaniji biti oduševljeni. Prije mjesec dana je bio taj summit. Znamo da prije tjedan dana je došlo do ogromnih promjena. Ovaj zajednički plan za azil, poziv e, Merkelice koje je doveo do stampeda, e, dakle, kada imate neograničeni broj ljudi iz različitih kultura bez ikakvih provjera sigurnosnih e, će uzeti koheziju u našim, našim društvima, to je bilo potpuno jasno. I sada e, dolazimo e, u Minhenu situaciju da je zbog terorističke prijetnje se zatvoren glavni kolodvor. Radi se o e, prijetnji terorizmom od ljudi iz Iraka i Sirije, a prije nekoliko mjeseci upravo na tom glavnom kolodoru su ljudi natpisima pozdravljali izbjeglice. Ironija. Onda imamo situaciju u Kelnu, gdje tisuću mladića na ulicama seksualno napastovalo i uznemiravalo žene. Mislim da je to jedan od e, zaista najužasnijih povreda javnog reda i mira u modernoj Europi. No, e, radilo se o tome da su i policije i mediji pokušali to zataškati. Čak su i neki njemački političari sugerirali da e, mlade njemačke djevojke trebaju promijeniti način na koji se ponašaju u oblače na ulicama. To je zaista najgora uvreda. Postoji čak i ime za te napade. U Egiptu se oni zovu zato što su tako česti i dio su svakodnevnog života i zaista moramo hrabro poslati poruku takav oblik napada nikad ne smije biti prihvatljiv ni u jednom europskom gradu i moramo se pobrinuti da nikad se više to ne dogodi. I sada u oči novog samita u Europi eh, gospodin Cameron će nastaviti i dovesti do kraja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 te pregovore. Biće tu nekih e, ustupaka vezane za naknade za migrante. On će mahati papirima, e, nekakvim ustupcima za Britaniju, ali on neće govoriti o našoj sposobnosti da ponovno kontroliramo naše granice, da povratimo kontrolu. I britanski narod zna da za nekoliko godina će ti mladići na glavnom kolodu Kelnu imati pasoše Europske unije kojim ćemo omogućiti da uđu u Veliku Britaniju. Alison Pearson od Daily Telegraphu jedan kolumnist je, ona je rekla da nije sigurna što je, koji stav da zauzme vezano za Brexit, ali nakon Kelna rekla je da je Brexit e, nešto što je važno za sigurnost e, žena u Britaniji i da žene moraju preuzeti odgovornost da omoguće svojim djevojkama i ženama, kćerima i sestrama da mogu E, sigurno hodati po ulicama. A sada... Imali smo plavi karton za gospođu Lunaček koji sam e, nisam primijetio, tako da ćemo sada ići korak e, unatrag i gospodin Verhofstadt je htio odgovoriti gospodinu Faražu, pa evo prvo ćemo ići korak taj. Dakle, njegova stranka u e, svi znamo šta je do sad radila njegova stranka, pa možda bi on trebao paziti što govori. So, da li je to razumno ponašanje? Već smo puno puta čuli da svi u ovom domu trebamo biti ravnopravni i da se svima, prema svima trebamo odnositi sa poštovanjem i pristojnošću. Gospodin Farage, niste mi dali priliku da odgovorim e, i sami ste uzeli riječ. A sada, gospodine Verhofstadt, razlog. Dakle, ako ne možete e, dati e, činjenicama e, potvrditi ovo što ste rekli, onda ćemo prijeći na gospođu Fan Šturci. Pitanje je bilo upućeno gospođi Lunaček. Gospođo Lunaček, između Austrije i Njemačke imam jedno pitanje. Kada vi mislite da je opravdano da Njemačka štiti svoje granice? O kojim brojkama se radi? Radili se o milijun izbjeglica ili koliko? Vi znate, gospođo, da tu brojke ne funkcioniraju. Što biste vi učinili? Nadam se da to neće biti tako. Rekli ste da će Njemačka prihvatiti milijun i da će ova ovaj milijun ti prvi izbjeglica naprosto biti pr protjeran. A sada gospođa Majer iz ENF-a. Hvala. Zaključci Europskog vijeća su slični e, cijelom nizu prethodnih zaključaka. Sve to zvuči dobro na papiru, ali jedini način da se e, to riješi, a to je zatvaranje granica, je nešto što Europska e, unija još uvijek ne želi učiniti. Vidjeli smo što se dogodilo prije nekoliko tjedana, odnosno da svaki dan e, tisuće izbjeglica ulaze u EU. Vidjeli smo one masovne napade e, na žene na glavnom kolodvoru Kelnu. Imali smo teroristički napad e, u Turskoj koji je počinio takozvani izbjeglica koji je htio ući u Europsku uniju. U Dortmundu su pokušavali kamenovati dvoje transrodne osobe. Imamo sve više izbjeglice, sve više terorizma ne želimo, ne želimo zaboraviti e, sve te žrtve. E, mi želimo zaštititi svoju zemlju, slobodu, prosperitet, e, sigurnost. Ne želimo vidjeti da se to uništava. Hvala. A sada Zarionov, gospodin Zarionopoulos. Izgleda da u vijeću postoji samo jedna politika sve ide u korist kapitala, e, smanjivanje plaća, smanjivanje svih naknada i pomoći. Sve je to u skladu sa imperialističkim pristupom, rat, e, antiteroristički pokreti. Sve je to u ovom imperialističkom razdoblju, a nezaposlenost, siromaštvo i izbjeglice s druge strane. Vijeće je poduzelo mjere da usvoji e, te e, da svoje mjere koje se odnose na hot spotove koje će biti neučinkovite zato što većina ljudi će se naprosto podaviti u Egeskom moru. Tako da uspostava granične straže bez e, pristanka država suprotna je e, suverenosti Grčke i Egejsko more između Turske i Grčke je sada stavljeno pod kontrolu NATO-a. Samo borba e, naroda, borba radnika može ispraviti tu situaciju. Gospodine Ferhofstadt, e, imate poslovničko pitanje. U odgovoru na vas, ako googlate UKIP i zlostavljanje, odnosno uznemiravanje, dobit ćete odgovor na ono pitanje koje ste postavili. Da, hvala. Hvala vam. A sada eh, dajem riječ gospodinu Suru ispred EPP-a. Hvala. Budimo otvoreni. Svi smo eh, doživjeli neuspjeh eh, što se tiče izbjegličke krize i otvorene zemlje i zemlje koje su zatvorile svoje granice, šengensko područje, ne šengensko područje. Europska unija e, samo po sebi je uspjela samo 10% ukupnog broja izbjeglica e, registrirati i razmjestiti. Koja je lekcija iz toga? Nacionalni egoizam naprosto ne funkcionira i to nije nikakva opcija. Zemlje članice ne mogu istovremeno prebaciti e, teret na susjedne zemlje, a onda e, tražiti e, europske novce za javna, za javna ulaganja. Znači, ako su se odlučili za drugu politiku, ne mogu tražiti novce za onu prvu politiku. Koja zemlja članica može sama riješiti taj problem? neovisno o tome radili se o miru ili o ratu, trans zemlji koja je tranzitna zemlja, kao što je Turska ili Libija ili neka druga zemlja. Kako može Europsko vijeće tvrditi da je tijelo koje donosi odluke ako onda članovi se vraćaju u svoje zemlje i kažu da neće provoditi svoje odluke, vlastite odluke. Kamo smo to došli? Mi smo sada postali pasivni subjekti e, koji samo reagiraju na unutarnje i eksterne probleme. Postoje vrijeme za emocije, ali i za razumno postupanje. Moramo vidjeti koja bi trebala biti glavna kvaliteta e, koju mi imamo. Hvala, gospođa Fajon, dvije minute. Već e, dvije godine traje krize Europske unije. Nakon vijeća u prosincu ne mogu biti optimistična kada govorimo o izbjeglicama i migrantima. Posvuda imamo problema s povratom, sa smještajem, sa suradnjom s Turskom i s drugim i molila sam e, ljude u vladi da se e, maknu ograde i žičane ograde, a nastale su nove. Umjesto tolerancije sve se postaje netolerantni. Ljudi su zabrinuti. Zabrinuti su da europska solidarnost e, nije na dijelu i brinemo se što, je sa, što će biti sa proljećem kada na proljeće mnogi izbjeglice krenu prema Europi. Prije dva dana moji su E, dragi kolege, e, dobili od Europske unije Nobelovu nagradu za mir. To bi nam trebala biti motivacija da dalje radimo i nađemo što se može učiniti. Činjenica je naime da nijedna zemlja e, sama za sebe nije dorasla ovom izazovu i zato moramo nešto učiniti, samo pesimizam neće ništa učiniti, egoizam i nacionalizam također, niti radikalizam. Možda bismo trebali manje govoriti, a više dogovarati i više činiti. Naime, nalazimo se u vrlo teškoj situaciji. Sramota je da tjednima i u ovoj instituciji ponavljamo jedno te isto, a ništa se ne događa. To bi mogao biti i političko samobojstvo, ali e, ako ništa ne učinimo neće biti niti Europske unije. Hvala gospođa Fotiga na jednu minutu. Zahvaljujem. Vijeće mora razmisliti o vezi između terorističkih prijetnji i pritoka izbjeglica. Vidjeli smo neke šokantne primjere ove vezem nedavno. Ujedinjena kraljevina zainteresirana je za odnose između institucija i zemlja članica. Gospođa Gonzalez Penjas, minutu, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Ovom, ovaj tjedan e, dolazi do kraja europski semestar koji je vidio e, i teške udarce prema Grčkoj koja je učinila sve što je mogla da povrati nešto od svoje suverenosti. A mi u Europi odgovorni smo za to što smo stvorili još veću skepsu. E, razgovarali smo o TTIP-u, o socijalnoj državi, a nismo branili socijalna prava i ljudska prava na ispravan način. E, ne, e, nejednako sve više i rasti. i postoji doista Europa dviju brzina, jedna na sjeveru i onih manjih socijalnih prava drugdje nema moralnog autoriteta e, predsjednika, za predsjednika komisije koji ulaže više interesa i pažnje multinacionalkama nego Europskoj uniji. To nije komisija koja odgovara na potrebe humanitarne krize i izbjeglica. Gospođa Ferrara, dvije minute. Hvala podjele i dalje obilježavaju djelovanje europskih država po pitanjima kao što su migracije, sigurnosti i gospodarska i monetarna unija. Predsjednik Juncker je danas već govorio o višestrukim krizama i rekao je da mnogi vrlo često kritiziraju Brisel umjesto da se pogledaju u ogledalo i pogledaju što radi vlastita vlada. I tu mislim također i na talijansku vladu, zato jer smo iz medija saznali gospodine Juncker za vašu ljutnju na premijera Rencija, kojega izgleda smatrate neodgovarajućim sugovornikom za Brisel. Za nas iz pokreta pet zvijezdica to nije nikakva novost, jer već dulje ukazujemo na nevjerodostojnost jedne vlade koju čak niti građani nisu izabrali i zbog toga vlada ne može zastupati njihove potrebe na nacionalnoj ili na europskoj razini. Zbog toga nas iznenađuje to što je Europska komisija to primijetila tek sada. No, više nego nedostatak dijaloga između vas predsjedniče Juncker i našeg premijera Junckera treba nas brinuti nedostatak dijaloga i usklađenosti sa svim onim državljanima kojima je dosta svega i kojima se nameću politike koje smatraju da su štetne. Tu imamo krizu zastupljenosti i pred takvim podjelama, nepovjerenjem i nerazumijevanjem, pred sastancima i odlukama koje se donose iza zatvorenih vrata, jer sastanci Europskog vijeća održavaju se iza zatvorenih vrata, nema zapisnika i ne znamo koje su stajališta zauzela svaka zemlja članica. Dakle, pred svim ovim neobaziranjem na izravnu demokraciju ne možemo razumjeti što se doista događa i kako stvari stoje. I naročito ne razumijemo koji se interesi zapravo štite. Dakle, predsjedniče Juncker, predsjedniče Tusk, tražimo od vas objašnjenje i pitam vas kako doista stoje stvari. Doista bih htjela čuti odgovor na to pitanje. Hvala. Merci, Hvala. Poštovani kolege, doista sam zbunjena i vrlo zabrinuta, jer prije nekoliko mjeseci ovdje se govorilo da je imigracijska kriza zapravo velika prilika za Europu, a sada se skromno priznaje da je riječ o problemu. No, e, ova migracijska kriza sada da se bacila čak na koljena. Samo prošle godine u Europu je pristigao jedan milijun imigranata, a njihov priljev se i dalje nastavlja. I e, zbog ove nedostatka reagiranja Europa je u kaosu i e, u gradovima imamo znači tisuće migranata koji kradu, e, dilaju drogu, siluju i, ne e, i zanemaruju potpunosti naše zakone. To pokazuje da je Europa doista na koljenima pred nekontroliranom migracijom. Želite li riješiti problem? Zatvorite granice. Želite li pomoći građanima? Onda koristite sredstva na raspolaganju kako bismo pomogli građanima, a ne e, imigrantima. Želite li spriječiti nasilje u našim gradovima? Vratite imigrante u njihove zemlje porijekla. Dovoljno je samo nekoliko pravila, a dosta priča koje sada stalno slušamo ovdje. Komisija najavljuje mjere kako bi se borila protiv e, pitanja terorizma. Međutim, mi možemo ustanoviti da treba promijeniti povjerenika. Jer ono što se događa je da obećavamo 3 milijarde eura Turskoj. Turska i dalje e, šalje pomoć islamskoj državi. Pitam se gdje je plan za premještaj e, izbjeglica unutar Europske unije. Sada ćemo imati Europsku graničnu policiju. Međutim, trebate nas osloboditi odgovornosti da slušamo vaše gluposti. Koliko će vremena i novca biti potrebno da se situacija normalizira na temelju kojih odredbi ugovora ćete reagirati, gdje ćemo pronaći potrebna sredstva? Jeste li uzeli u obzir pitanje subsidijarnosti i razmjernosti? Granice su, kontrol nad granicama je u nadležnosti država članica. U Italiji se sada predviđaju europske pomorske snage. Gospodin Gonzales Pons na minutu 30. Zahvaljujem. E, krenuli smo u teške probleme u Europskoj i stari problemi i dalje su pred nama a i drugi nam se prikazuju, na drugi problemi nam se sad pokazuju u drugačijem licu kao napadi na žene u Europi ili povećanje ksenofobije. Ali postoji novi postupci također za zaštitu vladavine prava, kao što je rekla nedavno i komisija i predsjednik tu također nam može dati jasno mišljenje o tome. E, iako smo čuli o tome već i u izjavi komisije. E, mislim, ja mislim da će se migracija nastaviti sljedeću godinu jer, jer se rat nastavlja, došla je zima, a tek migranata neće oslabiti, a mi ne primjenjujemo zajedničku politiku za migrante. Znam da ćemo nastaviti raspravljati o terorizmu jer je to neposredna prijetna, a ne razmjenjujem informacije i podatke jer posljednjih par mjeseci došlo do vrlo ozbiljnih napada. Devet njemačkih građana ubijeno je nedavno u Turskoj. I znadem da ćemo govoriti o gospodarstvu, o e, jedinstvenom tržištu zapošljavanju, fiskalnoj monetarnoj uniji i o Kini. E, mislim, nisam vidovita, ali znam i da bi trebali govoriti o Ujedinjenoj kraljevini i moramo to učiniti jer Europa bez Ujedinjene kraljevine će biti puno siromašnija Europa, a Ujedinjena kraljevina bez Europe također će izgubiti time. Dakle, treba im to jasno također reći, bolje zajedno, kao što je rečeno. Gospodine, Gospodine Gonzales, gospodin Rubik vam želi postaviti pitanje. Prihvaćate li odgovoriti na pitanje? Zahvaljujem. E, htio sam samo e, reći, treba još razraditi koji će biti strat strategija u izbjegličkoj krizi između Španjolske i Grčke ne bi sada trebalo donositi paušalna rješenja i pogledati gdje se pridržava prava i gdje se pridržava europskog prava. Biste mi mogli kratko samo to pojasniti. Doista je važno da komisija odradi svoj posao prema izbjeglicama i također je važno da Vijeća ozbiljno shvati potrebe europskih građana. Mislim da smo svi toga svjesni, ali važno je da zemlje članice primjenjuju ono što Europska e, komisija odlučuje, a to se ne događa. Jedno i pol minute, gospođa Rodriguez. predsjednice, da, bavimo se nekoliko, se nekoliko istovremenih kriza, ali mislim da trebamo utvrditi koji su ključni problemi a kojima se moramo baviti ako želimo Europsku uniju zadržati i ako želimo uniju europljana. I također vjerujem da, dva, da su tu dva ključna problema upravljanje k izbjegličkom krizom i drugo e, smanjenje nezaposlenosti u Europi. I mislim da su to problemi kojima se moramo zajedno baviti. I upravo zato želim predložiti tri inicijative, tri velike e, ulagačke inicijative koje mogu pokrenuti nove, nova radna mjesta, posebice za mlade, a koje će imati i tri glavna cilja. Jedno je izgraditi stvarnu europsku granicu, drugo je prilagoditi naša društva kako bi se izbjeglice integrirali u njih i treće je surađivati sa zemljama podrešla kako bi se upravljalo tijekovima migranata izbjeglica. Znači što se tiče prave europske granice, to je veliki pothvat. E, znamo, radi se o fizičkoj infrastrukturi, logistici, softveru, osoblju, prilagodba naših e, gradova također zahtjeva velike, e, velika ulaganja i inicijativu, znači stanovanje, obrazovanje, urbano planiranje. I treće, inkorporacija u društvo. Mnoga se mnogi se mladi mogu uključiti na, u takvu aktivnost. Hvala gospođa Albiol Guzman na jednu minutu. Zahvaljujem predsjednice. Predsjedniče komisije i povjereniče za imigraciju i predsjedniče Tusk. E, mislim da bi svi trebali dati ostavku jer ste e, niste uspjeli upravljati izbjegličkom klizom i to u potpunosti niste uspjeli jer Europska unija e, dogovorila se da će premijesti pet tisuća ljudi, od čega je samo stotinjak e, doista relacirano. E, znamo koliko ljudi stradalo u sredozemlju, a drugi jedva preživljavaju u izbjegličkim kampovima i toga se trebamo sramiti. Radi se doista o e, strahoti i nedostatku solidarnosti, to je okrutno. što se tiče ovog golemog iznosa koji je plaćen Turskoj da radi naš prljavi posao i zadrži izbjeglice da ne ulaze u Europsku uniju. Tako izgleda solidarnost e, i treba, e, to treba postojati kao sustavni napor da se zadrže e, izbjeglice izvan Europe. Tri puta više novca ide u Tursku da zadrži izbjeglice na svojoj granici. Gospodin Landgren. Zahvaljujem. Godina puna E, neuspjeha je iza nas i nova godina puno mogućnosti za dalje neuspjehe je pred nama što se tiče suradnje na europskoj razini. Vidjeli smo golemu imigraciju gotovo biblijskih proporcija, a kao posljedica toga vidimo nove terorističke napade. To su također e, razmjeri e, tih napada su također razmjeri kakve nismo nikad vidjeli u Europi. Propituje se Europska unija i u mojoj zemlji sada je pitaju ljudi bismo li trebali uopće plaćati punu e, pristojbu za članstvo u Europskoj uniji. E, predsjedniče Tuski, <laughs> mislim kolika je vaša mjesečna plaća? i osim toga je još retroaktivno isplaćeno od e, lipnja prošle godine. Kako vi zapravo uopće zamišljate da predstavljate e, narod Europe? Gospođa Atkinson, minutu. U prosincu e, seksualno napastovanje žena bilo je na dnevnom redu i također Njemci sad traže da se o tom govore i u gradovima e, diljem Europe e, liberalno tolerantno društvo je pod napadom masovnog e, napada imigranata u Švedskoj, Austriji, Njemačkoj i barbari šalju sada buseve, autobuse pune izbjeglica gospođi Merkel koji šalje natrag. Angela Merkel pozvala je izbjeglice i sad je dobila milijun i pola njih, doveli su, donijeli su putovnice, doveli e, i e, svoje obitelji. To je dodatnih deset milijuna ljudi. Mislim, oni bi onda trebali uzeti svoje putovnice i otići u Ujedinjenu kraljevinu. To je veličina Češke ili mojeg, e, na primjer, izbornog okruga. Mislim, trebamo im izgraditi E, naselja u Sjevernoj Africi i poslati ih natrag, jer ovo je sukob civilizacija. Gospodin Kefalogenis, minutu i pola. Priljev izbjeglica i migranata nastavlja se jednakom dinamikom. E, među njima ima dvostruko više migranata nego izbjeglica. U Turskoj se sa 40 eura prebacuje, prebacuju izbjeglice iz Magreba, iz Maroka kako bi oni došli do Europske unije. Poznato je da u tim zemljama nije potrebna viza za susjedne europske zemlje. Ljudi nastavljaju taj put, čak i oni koji nezakonito putuju u posljednja tri tjedna početkom 2016. godine više desetaka osoba je poginula u Egeskom moru, uključujući žene i djecu. Rješenje je da se stane na kraj sukobu u Siriji, da se izbjeglice vrate u svoje domove. Ne možemo ih samo razmještati po raznim državama članicama. Potrebno je da postoji solidarnost, da postoji zaštita na vanjskim granicama Europske unije, ali isto tako i na unutarnjim granicama zbog europskih građana. Hvala gospodin Fleckenstein. Predsjednice, dame i gospodo, zrak je sve rijeđi pa i u Njemačkoj jer ljudi primjećuju da očigledno ne možemo e, stvari kontrolirati i onda naravno svi ukazuju prema Briselu, ali ne prema glavnim gradovima zemalja članica. I mi imamo obvezu dokazati da ćemo uspjeti e, dobiti krizu pod kontrolu. E, e, njemački ministri koji su javno e, u opoziciji sa kancelarkom kažu sada moramo i moramo jačati granice, imati plan za to, ali mi znamo da sa zatvaranjem granica neće biti riješen e, nikakav problem, nego će se samo stvoriti dodatni problemi. Ako doista želimo biti uvjerljivi, moramo više ponuditi kod kuće od onoga što ja mogu ponuditi nakon ove rasprave. Ako sada dođem kući sada je gospodin Tusk je govorio i rekao je e, govorili smo o svim velikim krizama, dali smo neki odgovor, vodili smo konstruktivne razgovore sa gospodinom Cameronom, na unutarnjem tržištu, moramo intenzivirati rad, moramo se baviti energetskom unijom. Ne, ljudi kod kuće žele znati što će se točno dogoditi kao odgovor na to i u tom smislu vjerujem da s ovim e, raspravama doista trebamo prestati. Ne trebamo mi više izvješća iz vijeća ako za samo kažem mi smo se time bavili. Mislim vjerujemo mi vama, ali želimo rezultate. Možda predsjedniče Tusk e, trebate E, nešto učiniti i e, kao što se radi kod izbora pape, zatvorimo sve zajedno i niko ne ide van dok ne dođe konkretni rezultati, pusti se bijeli dim. Ali mislim svaka se dva mjeseca sastajati i pričati se pričati se da problemi još i dalje postoje, zato nam ne treba vijeće. I posljednja stvar koju želim osobno reći, Zahvaljujem na način na koji ste jučer riješili težak zadatak. Treba nam demokratska E, rasprava. Vi ste jučer dali i doprinos tome. Imate plavi karton. Prihvaćate li odgovoriti na pitanje gospodina Fleckenstein? Ne znate koje pitanje, ali pristajete. Gospodin Uždedovski. Predsjednice, gospodin Fleckenstein, e, e, vi ste doveli u pitanje ulaganje u jačanje vanjske granice. Ali bojim se da ako nećemo e, braniti svoju vanjsku granicu, što nam je drugo preostalo za učiniti? Što biste vi mogli predložiti? Mislim, uputili ste puno kritičkih riječi drugima, ali što vi, što socijalisti misle da bismo trebali učiniti po ovom problemu? Odgovor je da e, moramo, e, kao što smo mi rekli, kontrolirati i zaštititi vanjsku granicu, jer tek onda imamo e, dobar e, razlog da ne uništimo šengenski režim. I upravo je to zadatak koji nam premijeri E, moraju međusobno dogovoriti. Kako će to konkretno napraviti? Onaj tko ne želi sudjelovati mora razmisliti e, hoće li živjeti u Schengenu. Ako svi počnemo zatvarati svoje granice, onda više nećemo imati Schengen i onda više nećemo morati voditi ovu raspravu uopće. Gospođa Vilmot, e, je minuta i 30. To je Iskreno, Boli me srce kada čujem da još jednom raspravljamo o problem Davida Camerona koje on izmislio, a ne i stvarne izazove pred Europskom unijom. I siguran sam da su čelnici Europske unije na e, vijeću u prosincu to isto rekli. Ne govorim ovo zbog e, e, pregovora sa Cameronom. Njegovi prioriteti nisu moji. Mislim, gdje su prijedlozi za jačanje radnog zakonodavstva protiv eksploatativnih poslodavaca? Mislim, E, također su pokrenuti neki e, predlozi koji su sada povučeni, protueuropljani sada žele napad na radnička prava europskih radnika i e, dobrobiti e, članstva u Europskoj uniji u smislu radnih prava, ali to, o tim temama se već ne govori. Mislim, e, ovaj referendum će biti zapravo o radnom narodu E, o ravnopravnim pravima e, svih e, koji rade u Europskoj uniji, naročito za radnike čije plaće znače život i smrt i malim tvrtkama Znači, e, opstanak ovisi o trgovini s Europskom unijom. Znači za sve njih, za sve radne, radne ljude nema okolnosti u kojima će im biti bolje izvan Europske unije. Upravo zato moramo brzo vidjeti neki sporazum sa Ujedinjenim kraljevinom i jedno tek onda možemo nastaviti sa referendumom i nastaviti i dokinuti ovu nesigurnost koja je loša za Ujedinjenu kraljevinu i loša za Europu. Gospođa da, to je bilo minuti 30, gospođa Toja, na jednu minutu. Krizi Europa ha in sé rischio ova kriza u Europi donosi sa sobom opasnost raspada. Mi smo toga svjesni i zbog toga želimo učiniti sve što je u našoj moći, kao što ste rekli predsjedniče Juncker, kako preokrenuli taj trend i spasili Europu. Nama je na srcu i današnja Europa i Europa budućnosti. Zbog toga mi, Italijani ovdje u parlamentu i naša vlada tražimo odgovarajuće odgovore. Želimo da se učini ono što je obećano po pitanju migracije također da se omogući fleksibilnost radi rasta i zapošljavanja. U, u tražimo solidarniju i napredniju Europu. Mi smo napredna stranka i ambiciozni smo i e, dobili smo na izborima zahvaljujući prijedlozima o reformi. Dakle, želimo održati sva ta naša obećanja i ostvariti obveze koje smo preuzeli. No, Željela bih odgovoriti gospodinu Weberu. Ne znam koga izvještava u Italiji, ali molim ga da promijeni tu osobu zato jer pogrešno govori o nama i o našoj vladi i htjela bih mu reći da je vjerodostojnost Europe ugrozio on i njegovi prijatelji koji traže ideološko e, strogosti koje, koje su povećale nejednakosti. Mi želimo samo zapošljavanje i socijalnu agendu. Govornica je prekinuta. Hvala gospođo Toja. Sada riječ ima zastupnica Garcija Perez na jednu minutu. Hvala predsjednice. Predsjednik Tusk je u izjavi rekao da je Europa snažnija nego što mislimo. Reći ću vam da je to točno, ali stvarni problem je nedostatak vjerodostojnosti. Mi ovdje branimo europski projekt, i vrlo je teško opravdati ono što se ne može opravdati iz ljudske perspektive. Činjenica što izbjeglice više, više nisu na naslovnicama novina ne znači da se situacija promijenila na terenu. Zašto se ne čeka? Zašto se čeka na premještaj tih tisuća izbjeglica koji uistinu žive u vrlo teškim uh, uvjetima, u kampovima? ili ih netko posjetio? Zamislite da smo mi u toj situaciji da se naša djeca nalaze u tim e, teškim e, uvjetima i smrzavaju u izbjegličkim kampovima. Ja uistinu osjećam stid. Postoje toliko problema, postoje potencijalna rješenja, a mi ne radimo na tome. Gospođo Otova, na jednu minutu. Hvala predsjednice. Ja bih htjela zahvaliti predsjedniku Junckeru na svim naporima koje komisija ulaže kako bi se iznašlo rješenje za izbjegličku krizu. Međutim, htjela bih skrenuti vašu pozornost na nešto neobično u zaključcima vijeća. Ovdje se spominje buduće vrijeme. To nije neobično samo u gramatičkom smislu, nego dokazuje da je vijeće vrlo malo toga postiglo. Je li vam poznato, gospodine Tusk, da su najglasniji oni koji sada pozivaju da se zatvore granice? Neke države članice čak se protive zamisli da imamo novu agenciju za bolji nadzor nad granicama, a to pokriva samo šengenski prostor, ne sve vanjske granice EU-a. E, zašto to tako? Mi smo postavili pitanje, ali nismo dobili odgovor. Isto tako tu je i suradnja s Turskom. Sve činjenice ukazuju da je vrlo malo postignuto u tom smislu. Isto tako postoji i dobrovoljni premještaj u Turskoj sirijskih izbjeglica koji borave u e, Europi. Konica je prekinuta. Što se tiče sanacije banaka, mi smo ovdje e, iskoristili metodu spašavanja. 2015. godine vijeće nije uspjelo u svojoj namjeri i nismo imali zajedničku kreditnu liniju. Bio je predviđen zajednički mehanizam stabilnosti e, koji bi osigurao prema potrebi financiranje fonda za sanaciju. To je trebalo biti spremno prije stupanja na snagu i to je sastavni dio dogovora s Europskim parlamentom i nalazi se u izvješću pet predsjednika. Međutim, 2012. godine e, predsjednik Van Rompuy je također preuzeo obveze i e, dakle trebalo je biti uspostavljena, e, uspostavljen mehanizam za jamčenje depozita. Ovdje je riječ o povjerenju među institucijama Europske unije. Nadamo se da će 2016. godine vijeće biti u mogućnosti poštivati preuzete obveze. Sada prelazimo na postupak slobodnog javljanja za riječ. Imamo šest zahtjeva za riječ. Gospođa Spiraki ima riječ na jednu minutu. Kirija Projedre, Projedre Junger, dio i Predsjedniče Juncker, Ovdje postoje dva glavna termina kada govorimo o suočavanju s ovom krizom. Dakle, izbjeglička kriza zahtjeva od država članica da preuzmu odgovornost i isto tako da se naziru sporazumi sklopljeni s trećim zemljama. Što se tiče ovog prvog dijela, mislim da je stigao trenutak da razmislite o tome na koji način uspostaviti mehanizam sankcija u slučaju da e, dođe do propusta u izvršenju sporazuma sklopljenih među državama članicama. Doprinos rješavanju izbjegličke krize jest problem i nije moguće da e, oni najmanji, najmanje i najslabije zemlje moraju snositi jednak teret kao i one najveće. Što se tiče sporazuma sklopljenih s trećim zemljama, Želim reći da Turska mora učiniti mnogo više. posljednjih 15 dana u Grčkoj je, Grčkoj je došlo 30 tisuća osoba iz Turske i vrlo mali dio njih su izbjeglice. E, nezakoniti migranti nisu vraćeni. Potreban nam je jedan stvarni mehanizam. Gospodin Zani. Tibor. Tibor. Hvala. Pomno smo saslušali ono što je do sada rečeno i ja se zbog toga pitam zapravo što radimo ovdje u parlamentu. Naš je zadatak kao institucija uvažiti ono što odlučuje zemlječanice. Mnogi od nas su pljeskali riječima gospođe Merkel, no pitamo se može li njemačka kancelarka odlučiti o prihvatu milion osoba? Ima li ona to pravo? I neke su zemlje podigle barijere, druge nisu, no mi se moramo baviti konkretnim pitanjima. Što će sada biti sa Balkanom? Moramo reći ne takvim izoliranim strategijama zemalja članica i usklađeno djelovati. Vanjskim granicama mogu samo pozdraviti jer mislim da je danas svima jasno da je loša migracijska politika unije i nekih europskih lidera dovela do ogromnih problema s kojima ćemo se suočavati ne samo narednih mjeseci nego vjerojatno i cijelo iduće desetljeće moramo se konačno pribrati i shvatiti da uz ovakve razmjere migracija prema europi države članice ne mogu provoditi pravila koja su pisana za primjenu u kontroliranim uvjetima a ne u kataklizmama. politika azila uvedena je kako bismo kao napredna civilizacija dali zaštitu pojedincima i skupinama kojima prijeti životna opasnost u matičnim državama a ne cijelim narodima nastavimo li primati migrante u ovolikom broju kao u posljednjih nekoliko mjeseci produbit ćemo sigurnosne i socijalne probleme diljem europe. u takvim okolnostima još puno dobrih pravila više neće biti provedivo a pozitivni će učinci učiniti europsku integraciju brzo biti i poništiti. gospodina ali nije ovdje pa dajem riječ gospodinu Το μεταναστευτικό είναι ένα ακόμη σοβαρό θέμα το οποίο η Problem migracija je jedno pitanje s kojim se Europska unija loše nosila i sada dakle nemamo hrabrost da se s time nosimo kako treba. Rješenje ovoga problema nije graditi zidove na granicama jer to bi značilo poništiti šengensku stečevinu. Problem je ono što stvara izbjeglički val. Probleme treba rješavati u Turskoj umjesto da imamo sabirne centre i da, im se, da ih se spriječava da dođu ovamo, mi ne poduzimamo ništa. Ako Evropska unija treba usmjeriti pozornost na jednu zemlju, onda je to Turska i to na način da se ne pribjegava krijumčarima i kako i kako bi se spriječilo da oni profitiraju od tih nesretnika. Što se tiče grčkih snaga, e, one mogu osigurati zaštitu e, grčke granica. Hvala, gospođo predsjednice. Predsjedniče vijeća, predsjedniče komisije. Ja pozdravljam inicijativu Europske granične i obalne straže koja je inicirana u prosincu 2015. godine. Međutim, razočarava me kada čujem da ćemo imati odgodu od 7 mjeseci do lipnja 2016. godine. Tijekom ove rasprave čuli smo da većina zastupnika podržava ovu inicijativu i apelira da se ona brzo provede. To je vaša dužnost, to je u vašoj nadležnosti i kako biste to učinili imate potporu većine zastupnika u ovome domu. Bilo bi dobro da se krene s time na sljedećem sastanku vijeća. Možda se može sazvati izvanredni sastanak vijeća u veljači kako bi se riješilo ovo pitanje Europske granične i obalne straže. Hvala. Sada riječ ima predsjednik komisije. Izvolite, gospodine Juncker. Eh, Predsjednice, uvaženi kolege zastupnici, razumijem one zastupnike koji osjećaju zamor zbog činjenice što ponavljamo iste izjave iz tjedna u tjedan i usprkos naporima predsjednika Tuska države članice nisu provele odluke koje su donijele i moramo ponoviti da su države članice propustile djelovati. Ne sve, ali velik broj država članica u takvoj situaciji. Prema tome nije ništa neobično što ponavljamo ove apele u određenim vremenskim razmacima. Drugo, eh, iz vaših govora shvatio sam da neki smatraju da komisija nije dovoljno aktivna u ovom području. Moram priznati da ne mogu konstatirati da je to točno. Podsjećam da je slijedom ciljeva koje je komisija zacrtala da se mi bavimo pitanjima e, dakle napredovanja u području gospodarska i rasta. Zato smo i inicirali investicijski plan od 315 milijardi eura. Vjerovatno ste primijetili da je već 40 milijardi iz tog investicijskog plana mobilizirano i da je dodijeljeno u 47 velikih infrastrukturnih projekata, 11 u Italiji i među njima je 7000 malih i srednjih poduzeća. Vjerojatno ste isto tako primijetili da je komisija pokrenula agendu za sigurnost, agendu za energetiku i to su sve mjere kao i mjere vezane uz jedinstveno digitalno tržište. Dakle, ne vidim kako se može reći da e, komisija u ovom prvom dijelu mandata nije ispunila svoju zadaću. Čini mi se da smo bili vrlo aktivni. Treće, što se tiče određenog broja problema koji su usput spomenuti, s obzirom da sam dobio prijateljski poziv, nemam osjećaj da trebam dati, ponuditi ostavku. Mi ćemo riješiti problem izbjeglica, mislim da ne trebamo gubiti e, na hrabrosti i naprosto trebamo postići da se donesene odluke provedu u djelo. Što se tiče svega ostali, ostaloga, nemam više nikakvih komentara. Gospodine Tusk, predsjednik vijeća, izvolite. Thank you, Mr. Hvala predsjedniče. Vrlo kratko reći ću sljedeće. E, kao prvo slažete se, slažem se s time da je problem u provedbi, a kada je riječ o migrantskoj krizi, nema sumnje da se sada nalazimo u jednom odlučujućem trenutku, ne samo kada je riječ o provedbi donesenih odluka, nego i vezano sljedeće. Ovo je uistinu ključan trenutak u političkom sustavu Europske unije. Europska unija počiva na pretpostavci da svi mi, odnosno države članice, želimo biti spremni i djelovati poštivajuća načela dobre volje, te da smo spremni poštivati zajednički donesene odluke. Bez te metode odlučivanja i odlučnosti e, naš zajednički rad nema smisla i tu ste u pravu. A Ovaj trenutak je također odlučujući zbog sljedećeg. Nemam e, poteškoća kada je riječ o postizanju kompromisa na našoj razini, dakle govorim o razini Europskog vijeća. Naprotiv, ponekad je čak i prelako postići kompromis, ali već sljedećeg dana više nitko nije spreman poštivati te preuzete obveze. I zato mislim da je ovo ključan trenutak. Ne samo zbog uh, migrantske krize, nego zbog Europe i njezinog političkog ustroja. Vrlo je teško uvesti disciplinu među države članice. ja ne mogu upotrijebiti tenkove, ne može ni komisija, ispričavam se zbog ove neumjesne primjedbe, ali to načelo da smo spremni poštivati jedne druge i vlastite odluke je nešto što se ne provodi a to mora biti prvi korak i ako se to ne događa onda ćemo imati velikih problema u provedbi bilo kojih odluka koje donesemo. Eto, to su izazovi, izazovi koji su pred nama u istinu su bez presedana i to je naprosto činjenica, okrutna činjenica. Europska unija kao organizacija, a niti države članice, nisu bili dovoljno spremni da bi se mogli nositi sa ovakvom krizom, sa ovakvim problemima uh, u području migracija, govorim o brojkama i o razmjerima. Ne mogu se složiti s vašom ocjenom vezano uz raspravu o nadzoru vanjskih granica. Naime, ta zamisao da se, da se ojača nadzor nad vanjskim granicama je zapravo nešto do čega smo došli nedavno. Na početku rasprave o migrantskoj krizi, dobro se sjećam, govorilo se o drugim pitanjima. Dakle, govorilo se o nekim drugim pitanjima, ne o nadzoru vanjskih granica. I uistinu sam zadovoljan radom komisije u području jačanja nadzora vanjskih granica tu je i ta nova zamisa o osnivanju Europske granične i obalne straže. Kao što vam je poznato, neki aspekti te ideje još uvijek su kontroverzni za pojedine države članice iz različitih razloga. Prema tome, još uvijek je vrlo zahtjevno dati argumente i obrazložiti državama članicama da nam je potrebna e, ta nova mjera osnivanja Europske granične obalne straže. Ono što nam je u ovom trenutku potrebno jest da se neki problemi riješe u što kraćem roku. Moja namjera posvetiti sjednicu Europskog vijeća u veljači pitanju članstva Ujedinjene kraljevine u Europskoj uniji i nadam se da će to biti posljednji sastanak Europskog vijeća na tu temu. No, e, da kako, da ćemo se na tom sastanku također baviti i ocjenom e, provedbe rješenja za migrantsku krizu, e, što podrazumijeva i provedbu akcijskog plana s Turskom, a sastanak Europskog vijeća u Ožujku također će biti djelomično posvećen problematici migrantske krize. Esteban je postavio pitanje u Poljskoj. Kao što sam prije nekoliko dana već rekao u Europskom parlamentu na sastanku s klubovima zastupnika, Europska unija ima pravo ali i obvezu da pokrene odlučan i otvoren dijalog sa vlastima bilo koje države članice ako postoji sumnja da je došlo do kršenja vladavine prava ili demokratskih načela. Ali nemojte očekivati da budem sretan i da pokažem entuzijazam eh, kada čujem da je pokrenut takav postupak u odnosu na Poljsku. Da, molim vas samo za razumijevanje. Meni je to vrlo teško. Znam da je komisija djelovala u dobroj vjeri, to uopće ne sumnjam. Da kako mi možemo razgovarati o određenim mjerama ili o metodi rada, možda su odluke komisije mogle biti strože ili blaže, E, možemo razgovarati o vremenskim rokovima ili o nekim postupovnim nijansama. Međutim, ostaje činjenica da je komisija donijela odluku. Ja sam u potpunosti uvjeren da je to najbolja moguća odluka i potpuno je podržavam. E, dakle, bez ikakve zadrške. E, pokušaj da se izazivaju sukobi među institucijama nema nikakvog smisla u ovom trenutku. Uvjeren sam da ćemo nastaviti dobru suradnju i kada je riječ o situaciji u Poljskoj. Hvala lijepa. Zahvaljujem predsjedniku vijeća. Molim prekid od par minuta. Prekidam sjednicu na par minuta. Hvala.